Samo mogu vas izvijestiti da je na našoj galeriji posjetitelja delegacija iz Uzbekistana, delegacija iz Uzbekistanskog parlamenta, iz Oli Mađlisa. E, želim srdačno pozdraviti naše kolege. E, za granicą inwestycji zagranicznej turystyki panem Kurmanowem na czele. E, želim isto tako pozdraviti gospodina Ališara Kurmanova Jako mi je drago što mogu ovdje pozdraviti predstavnike Uzbekistanskog parlamenta koji su došli na već 13. sastanak danas našeg e, odbora, parlamentarnog odbora za suradnju. Veselimo se konstruktivnim razgovorima te dobrom nastavku naše suradnje. Hvala vam lijepa na tome što ste ovdje s nama. Sad nastavljamo s raspravom. Gospodin Heinz Becker ima riječ, imate dvije minute. Uvaženi predsjedatelju, uvažena gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice.